morao bih odstupiti s ovog mjesta zbog toga. Imate li svi dnevni red? Jeste li zadovoljni s dnevnim redom? Najprije bih htio poželiti e, dobrodošlicu e, jednoj skupini koji su ovdje na pozivu gospođe Najser, iz regije Saska i tri mlade gospođe koje će možda biti zastupnice u Europskom parlamentu u budućnosti. Ako budete željeli biti dijelom parlamenta, želim vam svu sreću i drago mi je da ste jutros s nama na sastanku odbora za promet i turizam. A sada rezultati sastanka koordinatora koji je održan jučer. Imali smo prezentaciju e, odbora za sigurnost e, u zrakoplovstvu o e, zabrani rada u zajednici. To je crna lista, iako oni to ne vole tako nazvati. Koordinatori su čuli informacije koje je dala, koje su dali predstavnici komisije Isto tako smo razgovarali o um, biltenima komitologije 10, 11 i 12 koji su izašli u ožujku i čuli smo izvještaj gospodina Groša o izaslanstvu u Madeiri. Mm, vjerujem da je taj posjet bio veliki uspjeh i želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome, a posebno gospodinu Grošu što je vodio to izaslanstvo u moje ime. Sada počinjemo s glasanjem. Evo morali smo se premjestiti jer nam je eh, ovaj uređaj s druge strane. Dobro, hoćemo li najprije provjeriti da li uređaj funkcioniraju? Isto tako, evo imamo sada malo vremena za dodati si mlijeko u čaj and the result will only be displayed in your rezultat ćete vidjeti samo na vašim uređajima na vašem stolu ne vidite ga na ovom velikom ekranu jeste li svi isprobali svoje kartice u redu Dobro, krenimo onda s glasanjem. Odobrenje sporazuma sa vijećem i komisijom o prijedlogu direktive o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. To je izvještaj gospodina Fidanza. 28 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Dakle, to se usvaja. Gospodin Fidanca, jeste li ovdje? Jeste. Jako dobar rezultat, Karlo. Sljedeći je odobrenje prijedloga direktive s vijećim i komisijem o uspostavi pomorskog prostornog planiranja i integriranog upravljanja obalom. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 26 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Dakle, i ovo se usvaja. Čestitam gospođo Majsner. Jeste li željeli možda nešto reći? Gospodža e, gospođa mora upaliti mikrofon. Ja sam se htjela još jednom zahvaliti svima. Bila je to, bio je to teški postupak. Nisam mislila da ćemo dobiti zakon. E, vrlo dobro smo radili, e, radili smo dobro sa Wernerom i Kitom i Spirosom koji su također pomogli. Shvatili smo da moramo unijeti e, neke promjene. Stoga sam htjela još nešto reći. Imamo sada plavi rad, rast sa kontroloniranim planiranjem i dobro je da ćemo dugo ostati zdravi. Hvala lijepa svima. Hvala vam. Sljedeća točka dnevnog reda je glasanje o sporazumu s vijećem i komisijom o sporazumu o e-pozivu. Izvjestitelj je gospodin Debaker i glasanje je otvoreno. everybody voted? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Evo ovo je dokaz da se čuda ipak događaju. 23 za, 7 protiv, 2 suzdržana. Dakle, usvaja se i čestitam gospodinu Bakeru. Sada prije nego što nastavimo, pozivam članove da dođu u sredinu, da se fotografiramo i nakon toga ćemo nastaviti sa sljedećim točkama dnevnog reda. Molim da nas ostali malo, da nas podnesu i da se malo strpe dok ovo riješimo. My climbing days well oh, And tie. <laughs> Evo, stavit ću svoju najbolju kravatu.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 Ova će fotografija biti unesena u petogodišnje izvješće ovog odbora. Svako od vas može dobiti svoje izvješće, naravno. I to je eto bio zadnji dio tog izvještaja, tako da sljedeći tjedan će izvještaj biti spreman. Sada slijedi tisak i onda ćete sljedeći tjedan moći podići izvještaj, petogodišnji izvještaj. Vidio sam ga, jako je dobro napravljen. Prije smo radili tako da imali smo izvjestitelja pa bismo u izvještaj stavili fotografiju izvjestitelja. A sada smo uveli ovaj novitet da imamo i fotografiju svih nas. Tako da, eto, bit će spreman izvještaj sljedeći tjedan. Sljedeća točka dnevnog reda su dakle ograničenja povezana s bukom u zračnim lukama Europske unije. Ovo e, izvjestitelj je gospodin Leichtfried, on nije mogao doći danas, tako da e, poslao mi je dakle, kratku obavijest i ona ide kako slijedi. Izvjestitelj pozdravlja stajalište vijeća u prvom čitanju koje odražava dogovor koji je postignut na trijalogu te koji je neformalno odobren od strane odbora za promet 11.2.2013. Izvjestitelj je vrlo zadovoljan rezultatima pregovora i parlament je uspio sačuvati veliki broj e, značajnih odredbi, pogotovo onih koji se odnose na zdravlje i dakle jedan od ciljeva u koji će biti napomenuti uredbi će biti ublažavanje učinaka na zdravlje. Isto tako govori se o direktivi e, o buci koja govori o štetnim utjecajima buke na, zdravlje te prilog direktive 49 iz 2002 je također e, dio ovog izvještaja. Informacije za građane nadležna tijela su dužna osigurati da informacije budu dostupne i to besplatno, te da budu lako dostupne ljudima koji žive u blizini e, zračnih luka te relevantnim e, nadležnim tijelima, lokalnim tijelima. Pravo na nadzor prije uvođenja operativnih ograničenja Nadležna tijela će morati informirati druge zemlje članice, komisiju i ostale zainteresirane strane. Komisija onda mora u roku tri mjeseca revidirati taj plan i ako, ako utvrdi da plan ne ide prema pravilima, mora obavijestiti nadležno tijelo, nadležno tijelo mora uzeti u obzir mišljenje komisije te informirati komisiju o sljedećim postupcima prije uvođenja operativnih ograničenja. No, nadležna lokalna tijela nemaju obvezu o uvođenju operativnih ograničenja povezanih s bukom. Taj kompromis odražava cilj Europskog parlamenta o snažnom poštivanju načela subsidijarnosti. S obzirom na uspjeh ovih pregovora, izvjestitelj predlaže odboru da odobri tekst ovakav kakav jest. Isto tako, izvjestitelj naglasuje da ako se želimo držati ovog dogovora, da se ne bi trebalo prihvatiti potencijalne amandmane. To je, eto, mišljenje gospodina Lightfrida. Želi li se netko javiti za riječ? Gospođa Jackie Foster. Da, hvala. Hvala i Jorgu koji danas nije sa nama. Mislim da je odradio sjajan posao. I u raspravama sa vijećem te sa ostalim stranama. Te su rasprave bile vrlo konstruktivne. Mislim da smo na kraju postigli pravo rješenje i drago mi je da je priznato da se pridržavamo uravnoteženog pristupa organizacije za međunarodno civilno zrakoplovstvo i da se vidi da to zapravo već radimo, te da ćemo isto nastaviti raditi u budućnosti. Jedna od ključnih eh, točaka za nas iz ICR-a e i za eh, Ujedinjeno kraljevstvo je pitanje subsidijarnosti za zdravlje i naše zračne luke, naši lokalni političari, naši ljudi koji su sudjelovali u raspravama mi svi mislimo da je to jako dobro funkcioniralo. Tokom prethodnih desetljeća imali smo dobre sporazume. Želimo imati dobru zrakoplovnu industriju, ona daje ogroman doprinos našem gospodarstvu i dakle cijeli taj lanac, tako da mislim da je to pravi put za naprijed. Stoga mislim da u ovoj fazi nije potrebno podnositi amandmane Mislim da zemlje članice zapravo mogu raditi s onime što već imaju, a ako postoji, ako postoji bilo kakav problem uvijek nam se mogu obratiti. I mislim da na kraju stvarno imamo jako dobar e, sporazum i još jednom želim zahvaliti izvjestitelju. Želi još netko nešto reći? Ja sam htjela još nešto reći Kolega Leifert je vrlo dobro radio, imamo respektibilni rezultat. Mi to i respektiramo. E, imamo ograničenje buke na e, uzračnim lukama i subsidijarnost. To nije cilj sam po sebi. E, to proizlazi iz prirode stvari, da ovdje moramo uzeti u obzir lokalne prilike to su e, to je blizina naselja i tako dalje e, gdje god e, ovdje želimo početi subsidijarnost je opravdana to je usklađeno rješenje u s obzirom na prava komisije u toj vezi, mis, s tim u vezi mislim da je to u redu. Imam još jedan problem takozvani balanced approach. Znam, to su međunarodni sporazumi, ali i kod međunarodnih sporazuma je e, dozvoljeno kritizirati. Balanced approach, uravnoteženi pristup je vrlo problematičan e, e, princip koji se proteže i na druga područja. Onda je zaštita zdravlja moguća samo tamo gdje je to jeftino. To je ogroman problem pred kojim stojimo. Ovo načelo, kad se ono uklopi, kad se proteže na druga područja, onda je zaštita zdravlja samo ono što može biti jeftino ako nije dovoljno jeftitno, onda se više ne poštuje, a to je osnovni problem ovog uravnoteženog pristupa. Na to želim još jednom ukazati jer ćemo se s tim baviti i u budućnosti. E, nažalost, nažalost imamo ogromne probleme na e, raznim područjima zdravlja u vezi sa prometom i opterećenjem od prometa. E, zdravlje će E, time biti e, ugroženo. To moram reći. Commission. Hvala. U ime komisije, gospodin Konaš. Da, samo kratko. Znam da to teško u ovoj prostoriji. Gospodin majstor. i ja ću to prereći. reći. E, jako je važno da kod ovog pitanja e, ograničenja buke na zračnim lukama da uzmemo u obzir i zdravlje. Ali e, hoću nešto reći, gospođi Lichtenberger. Ne stoga jer kod ovog rezultata koje već imamo to je uzeto u obzir, to je bilo važno za nas kao parlament Naravno uvijek postoji e, opasnost kod balanced approach da nešto zanemarimo, ali ovo, ovaj rezultat, ova e, interpretacija to ne dozvoljava. Moramo uzeti obzir sve e, elemente zdravlje i medicinske elemente E, ovdje u ovoj prostoriji izgleda kao da je to neki zakon koji će škoditi e, zdravlju ljudi, međutim to nije namjera ovog zakona. Okay, anybody else want to speak? Matthew? Želi li još netko nešto reći? Matthew? Naš izvjestitelj u Sijeni, kolega Galakan nije ovdje danas, ali on je rekao da je sporazuman s rezultatom, naročito s obzirom na e, vezom s komisijom e, i iz komisije. To, oni su bili spremni na kompromis da se ovdje nađe rješenje. Žao mi je da u ovom cijelom paketu gdje smo se jako trudili, e, da je tu samo ostala buka a nadam se da ćemo i druge dosije u, prodiskutirati u vijeću. Ovaj balanced approach htio bih podcrtati ono što je e, rekla kolegica Gezin. E, da ću primjer iz moje regije. Mi smo investirali 10 milijuna kako bismo restrukturirali zračnu luku i zaštitili zdravlje. To je za mene primjer, vrlo dobar primjer gdje smo gospodarstvo i ekologiju i ljudsko zdravlje mogli spojiti. Ovo što nije isključeno s ovim dokumentom, što bi ovaj e, dokument pozdravio, to mislim da u mnogim europskim regijama ovaj prijedlog će biti tako interpretiran da je zaštita moguća i u budućnosti i mislim da to treba podcrtati, a ne trebamo e, ostaviti dojam da se ne brinemo za zdravlje, već samo za ekonomiju. To nije slučaj. To nije bio kod nas slučaj i neće ni biti u budućnosti. E, što se tiče buke u zračnim lukama, to je jedna od najosjetljivijih tema i tu smo napravili značajan napredak mi smo surađivali sa građanima koji žive u blizini. E, to treba ovdje podcrtati i e, ja bih dao evo ovaj primjer iz moje regije. Tu smo napravili velike napore. Now, commission. U redu, a sada komisija. Hvala vam. Kao što ste i sami rekli, gospodin Leichtfried je vrlo dobro pregovarao s nama. Morali smo se predati na jako puno točaka, e, dakle na zrakoplovima granične sukladnosti, delegiranog nadzora. Tu nismo stvarili onoliko koliko smo htjeli, no unatoč tome smatramo da novi pravila, nova, novi propisi u ovoj uredbi će uskladiti postupak donošenja odluka korištenjem najboljih praksi koje su se razvile u okviru direktive koja, koju već imamo danas i to posebice kad govorimo o prikupljanju dokaza za, dobrom, za dobro donošenje odluka i to dokaza i metoda koje su dakle, znanstveno utemeljene te nakon toga najbolje prakse koje se temelje na konzultaciji svih dionika. Tako da smatramo da će ovaj proces E, biti unapređenje današnje direktive i pomoći će ljudima da donose lokalne odluke o mogućim ograničenjima povezanih s bukom, ali ograničenja će se donositi kao e, troškovno učinkovita rješenja kako bi se postigli ciljevi vezani za zdravlje o kojima se opet odlučuje lokalno. Tako da govorimo o e, harmoniziranom procesu koji je u interesu dionika, no odluke se donose na lokalnoj razini. Tako da mislimo da ovo je unapređenje sadašnje direktive i pozivamo ovaj odbor i parlament da podrže ovaj, e, ovu preporuku. Hvala. Treći travanj je e, rok za ponošenje amandmana do pet popodne, a glasat ćemo 10. travnja u odboru. Hvala vam. Sljedeća točka je prezentacija predstavljanje studije o utjecaju biogoriva na različite vrste prometa. Tu je gospođa Moreli koja će nam predstaviti studiju. Izvolite. Okay. Thank you. Good morning to Hvala vam, dobro jutro svima i hvala vam što ste mi pružili mogućnost da predstavim prijevremenu verziju e, studije pred ovim odborom o utjecaju e, bio goriva na različite vrste prometa. Studija je sveobuhvatna kada je riječ o biogorivima druge generacije tiče se e, svih aspekata povezanih sa biogorivom, zapošljavanje, smanjivanje emisija, utjecaj na okolište, na cijene, na cijene u poljoprivredi. da vidimo, možemo vidjeti koja je njihova kompatibilnost e, sa vozilima, te kakva su njihove performanse kada se govori o gospodarskim aspektima, te kako se oni mogu poboljšati u budućnosti. Prezentacija će biti kratka i fokusirat ću se samo na neke aspekte kojima se bavi studija. Riječ je o vrlo važnim, ali e, kratkim porukama i jasnim porukama koje vam želim prenijeti u ovom studijom, dakle sigurnost opskrbe jedna je od jedan od stupova kada govorimo o, politikama koje se tiču biogoriva. Bio biogoriva bio mogu zamijeniti i dizelska goriva i benzinska goriva 2011. 5,1% goriva su zamijenila biogoriva, međutim trebamo uzeti u obzir činjenicu da je dio ovih goriva uvezen, poput e, biodizela, jer je e, potražnja puno veća od proizvodnih mogućnosti, te ga uvozimo. Izvozimo etanol, međutim, a e, uvozimo i i hranu za životinje od koje potom radimo Um, biogoriva. Dakle, uspjeli smo uh, uštedjeti, namjer nam je uštedjeti do 2020. 10 milijardi litara dizela, odnosno 20 milijardi litara benzina. Biogoriva mogu imati pozitivan ekonomski učinak kada govorimo o zapošljavanju, naročito na lokalnoj razini u ruralnim područjima, dakle utječu na poljoprivredu, na industriju, rafinerije koje prerađuju biogorivo. Međutim, postoji jedan aspekt koji želim istaknuti, a to je kontraefekt zbog po, koji proizlazi iz povećanja oporezivanja i to dovodi do rasta cijena goriva. Studija uzima obzir i taj učinak, te pokazuje da je učinak neutralan. To je normalno za sve politike, postoje pojave poput oporezivanja, te zato nije e, neobičajeno naći ovo i kod biogoriva. Dakle, upravo zbog rasta oporezivanja može se smanjiti općen, njihov općenit pozitivni učinak. Koliko bi ko stoje biogoriva? Odnosno koliko, koliko stoje poticaj? Njih se potiče u Europskoj uniji, cijena poticaja je, se procjenjuje u 2011. godini na 7 do 8,4 milijardi eura, to je od 14 do 17 eura po stanovniku u zavisnosti od studija koje se uzimaju u obzir. Gdje se nalaze ovi dodatni troškovi? Uglavnom se e, oni nalaze u troškovima proizvodnje, neke se vrste goriva e, su skuplja od klasičnih goriva. Oni obuhvaćaju 67% cijene goriva, kad uspoređujemo biogoriva i fosilna goriva, a ostatak više cijene se nalazi zbog troškova miješanja, administracije i slično. Međutim, najveći dio troškova opada na cijenu proizvodnje. Dakle, imamo e, mjesta za smanjivanje troškova proizvodnje kako bi se smanjile cijene e, i kako bi se one više ili manje izjednačile sa cijenom fosilnih goriva. Dolazimo do učinka na poljoprivredu. Kada govorimo o biodizelu, on je donio e, rast za određenim vrstama žitarica. Polovinu potražnje zadovoljavamo iz uvozom, to se odnosi na palmino ulje. I ovo ima veliki važni učinak na emisije CO2, zato što se palmino ulje, njim ću se pozabaviti nešto kasnije. On se često uzgaja u Maleziji i Indoneziji na tresetu i e, to ima veliki utjecaj na emisiju e, CO2 zbog isušivanja ovih terena. Dakle, to moramo uzeti u obzir. Koristimo e, samo manji dio paminog ulja za proizvodnju biodizela. Većina se koristi da bi se zamijenile druge vrste goriva kao što je biodizel iz uljane repice i slično. Kada je riječ o etanolu, teže je vidjeti efekt povećane potražnje u kontekstu svjetskog tržišta, to je zato što je tržište žitarica veće od tržišta etanola u EU i veće je od tržišta biljnih ulja. kako bi procijenili e, učinak ovih e, vrsta e, goriva na cijenu žitarica, koriste se različiti modeli, oni se međusobno razlikuju razlikuju se njihovi učinci, zato što je tržište etanola u EU poprilično maleno. Da, I to zato što u Europi koristimo daleko manje etanola nego dizela, te je njegov utjecaj manji. To je nešto što e, jasno pokazuje kako su se cijene kretale u prošlosti. Ovdje možete vidjeti cijene koje uključuju inflaciju, koje se tiču pšenice, palminog ulja i kukuruza 1980. do 2011. Možete usporediti sa cijenama sirove nafte, kao što vidite u grafikonu. E, možemo vidjeti da od 1980. do 2005. to, su, to je e, označeno plavom bojom. Vidimo e, da su cijene da cijene žitarica nisu bile povezane sa cijenama sirove nafte i cijene su padale od 1980. do 2005. 2005. a to je godina kada se pojavljuju biogoriva, možete vidjeti da se ova tendencija da zauzima e, suprotni smjer, vidite porast cijena stočne hrane, to je usko povezano e, sa cijenom e, sirove nafte. Dakle, postoji veza između pojave biogoriva i rasta cijena. Ovdje vidimo odnos pšenice, kukuruza i cijene sirove nafte, vidimo povezano sa cijenama sirove nafte, te tendenciju e, povećanja cijena. Dakle, obrnuti učinak od onog koje smo vidjeli do 2005. Kada govorimo o stakleničkim plinovima, e, to je nešto čemu se poprilično raspravlja, naročito unatrag dvije tri godine i to zbog neizravne prenamjene zemljišta, odnosno iluka. Dakle, možemo reći da e, e, možemo smanjiti emisiju stakleničkih plinova ukoliko pogledamo izravne emisije u proizvodnji, uzgoju, distribuciji, prijevozu biogoriva E, procijenili smo da e, smo 2011. uštedjeli 24 tisuće tona, dakle, e, zato što smo koristili ova nova goriva. Međutim, ukoliko u ovu računicu uključimo emisije koje proizlaze iz e, neizravne prenamjene zemljišta, naročito za biodizela, e, nema uštede e, kada je riječ o smanjenju emisije stakleničkih plinova. Objasnit ću uskoro o čemu je riječ, o čemu što možemo učiniti kako bismo promijenili ovu tendenciju. Sada vam želim pokazati iznose o kojima sam prije govorila. Dakle, svjetlo plave oznake su E, direktne emisije proizvodnje biogoriva. Na lijevo imate e, usjeve etanola, sirovine, a na desnoj strani imate e, biodizele. Ovi iznosi vam daju iznose, ove, ove brojke vam daju iznose uštede kada je riječ o zamjeni fosilnih goriva biogorivima. I možete vidjeti da kada je riječ o šećernoj repi i šećernoj trski da imamo veću e, uštedu. To su brojke niže za kukuruz i pšenicu. Potom imamo novu pojavu e, biogoriva druge generacije. Oni daju još veće uštede kada je riječ o stakleničkim plinovima. Međutim, brojke se smanjuju kada uključimo iluk e, u kalkulaciju vidimo da se emisije smanjuju za biogoriva, a kada uključimo ilok onda vidimo e, da ova tendencija raste, što znači da je učinak e, ovih mjera velik. Prije sam e, spomenula da postoji e, mogućnost za smanjenje stakleničkih plinova, što možemo učiniti. Možemo smanjiti e, životni ciklus ovih emisija ukoliko koristimo NUS proizvode da za proces grijanja, odnosno proizvodnje električne energije tijekom proizvodnje. Jer kada proizvodimo biogoriva iz žitarica, uvijek, imamo, uvijek dobivamo NUS proizvode u ovim proizvodnim procesima koji se potom mogu koristiti e, za proizvodnje toplinske energije. Međutim, ovdje trebate uzeti u obzir da, da, se e, nus, proizvodi inače koriste e, kao stočna hrana i Međutim, e, tada e, se oni naravno ne mogu koristiti na način koji sam prije spomenula. Međutim, e, svejedno se staklenički plinovi mogu ovim mjerama smanjiti. Već sam spomenula usjeve na tresetu, dakle emisije se mogu smanjiti ukoliko bismo dokinuli uz uzgoj usjeva na toj vrsti područja to se može izbjeći na način da se e, palme sade na drugoj vrsti terena. Tu ćemo smanjiti e, negativne učinke neizravne prenamjene zemljišta. Iluk ono se može smanjiti i ukoliko se usjevi sade na napuštenom zemljištu, ukoliko se povećava prinos, ukoliko se smanji e, bacanje hrane, sve to može smanjiti emisije i luka. Troškovi ušteda CO2. Kada govorimo o prijevoznom e, prometnom sektoru, riječ je o vrlo značajnoj stavci, troškovi su visoki ukoliko to usporedimo sa e, drugim metodama, međutim ove su brojke vrlo važne za kalkulacije u prometnom sektoru. Kada govorimo o emisiji CO2, i kad uzmemo u obzir cijele, troškove proizvodnje biogoriva, ovdje možete vidjeti dobivene uštede ako e, govorimo o prenamjeni zemljišta za e, ove usjeve vidimo da su troškovi vrlo visoki. Sada se želim dotaknuti druge generacije biogoriva i dolazim do kraja svoje prezentacije, međutim mislim da je e, vrlo važno vidjeti kako je stanje sa drugom generacijom biogoriva. Oni obećavaju veće uštede stakleničkih plinova pod uvjetom da se sagleda njihov ukupni e, utjecaj na okoliš i gospodarstvo, dakle mora se vidjeti njihova, e, njihov kompletni utjecaj na okoliš i druge elemente kalkulacije. Moramo uzeti u obzir i neutralnost e, ugljičnog otiska, to nije nešto što se može uzeti zdravo za gotovo, naročito u ovom sektoru ukoliko e, želite koristiti e, glavni dio e, drva za korištenje biogoriva. Umjesto toga postoje ostaci, otpad, šumski otpad koji se ima manji, manji ugljični opisak i on se može koristiti. Utjecaj ostataka, kada govorimo o iluku, je često nula, međutim to ovdje nije slučaj, brojka je malena, ali svejedno moramo ju uzeti u obzir kod kalkulacija. I svi e, učinci od korištenja otpada i ostataka se moraju uzeti u obzir kada govorimo o drugoj generaciji biogoriva. Međutim, promjena korištenja ovih elemenata se treba značiti i promjenu e, metoda koje do sad koristimo, dakle promjenu materijala koje koristimo, morate uzeti u obzir i činjenicu da ukoliko se e, ostavi slama na tlu možemo e, vidjeti da se njezin ugljični otisak može smanjiti. To dakako donosi određene efekte. Također e, moramo uzeti u obzir ono što će se dogoditi ukoliko diversificiramo kanale opskrbe, dakle ukoliko ih usmjerimo na proizvodnju biogoriva, to će također imati e, učinak kada je riječ o stočnoj hrani. Druga generacija e, e, biogoriva pokazuje veliku uštedu stakleničkih, emisija sa stakleničkih plinova kada govorimo o metanolu tu se trebaju uzeti u obzir nekakve e, nove e, tehnologije proizvodnje, možemo smanjiti e, proizvodnju metana iz gnojiva i slično. U svakom slučaju ovo su u budućnosti vrlo korisne, će u budućnosti biti vrlo korisne sirovine za dobivanje biogoriva iako je njihova obrada trenutno vrlo skupa. Dakle vidimo napredak u drugoj generaciji biogoriva, on je spori nego što smo očekivali, i to zbog visokih troškova. Tehnologija je učinkovita, međutim trebamo načina za smanjenje troškova. Moramo pronaći jeftine sirovine i e, moramo e, koordinirati ovaj proces. Prema procjenama Međunarodne agencije za energetiku druga generacija druga generacija biogoriva, kada uspoređujemo sa prvom generacijom, kada govorimo o troškovima, njihova cijena će ovisiti i o troškovima e, nafte. To se odnosi na predviđanja od 2026. do 2050. Velika nada polaže u goriva treće generacije koji se dobivaju iz algi, međutim još je rano govoriti o tome nećemo ih imati u komercijalnoj upotrebi još neko vrijeme svi e, dionici traže stabilne e, politike, traže stabilne okvire e, te poticaje kako bi radili na razvoju biogoriva druge generacije. Doći ću sada do zaključaka. Primijetili smo da su biogoriva jedna od metoda za smanjenje emisije CO2 u prometnom sektoru. Riječ je o vrlo teškoj zadaći, a biodgoriva su jedna od opcija koje su nam na raspolaganju. Međutim, ona su vrlo skupa, to je skup način za uštedu emisije stakleničkih plinova. To znači da je u mnogo više slučajeva jeftinije smanjivati stakleničke plinove ukoliko, uh, koristimo sirovine za proizvodnju toplinske energije i električne energije umjesto da koristimo za proizvodnju biogoriva. U raspravama tijekom e, zadnjih godina i kada je riječ o zabrinutosti vezanoj uz ekološki aspekt e, proizvodnje biogoriva prve generacije, vidimo da se trebamo e, što prije napredovati prema korištenju i široj upotrebi biogoriva druge generacije. To su koraci koje poduzima komisija, međutim ovdje su potrebna dodatna istraživanja, zato što trebamo uvoziti u obzir sve učinke upotrebe i proizvodnje biogoriva iz ostataka i otpada. E, moramo vidjeti koji će biti utjecaj na tržište, na druge sektore, na konkurenciju i trebamo ih uzeti u obzir. Konačno, gospodarska izvedivost e, biogoriva druge generacije to od nas zahtjeva pristup jeftinim e, izvorima sirovina, te moramo poboljšati tehnologiju, odnosno naše planove. Imamo više programa koji su u tijeku u Europi, ovdje ću, vam dati nekoliko primjera. Tu su najveći projekti, dakle NER 300 program koji financira istraživanje napredne bioenergije te pro, program Obzor 2020. Dakle, oni e, se tiču ovog sektora i zasigurno će olakšati e, tranziciju prema naprednim biogorevima. Ovim pitanjima se trenutno e, bavi integrirani program koji razvija Europska komisija i koji će obuhvatiti sve aspekte učinka biogoriva druge i treće generacije. E, zahvaljujem vam na pažnji i rado ćemo čuti vaše primjedbe i komentare na ovo izvješće kako bismo ga mogli dovršiti. I Dakle, riječ je o nacrtu, zato što očekujemo e, vaše komentare i primjedbe. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. E, koordinatori Groš, Maš i gospođa Lichtenberger. Ima li još koga? Gospodin Groš. Hvala lijepa. Hvala lijepa na prezentaciji. Tu trebamo vremena da bismo sve e, uzeli u obzir. Hoću ukazati na to da smo, e, što smo vidjeli prošlog tjedna, e, tu smo imali prilike na Porto Santu vidjeti treću generaciju biogoriva u području mikroalgi. Tu bih rekao da ovaj projekt u po mojim očima zaslušuje veliku pažnju u budućnosti. E, e, to se već razvilo u drugu fazu istraživanja kad e, uzmemo u obzir da cijela emisija CO2 iz proizvodnje električne energije da se to može pokriti proizvodnjom iz algi E, i tu dobijemo proizvod koji je 100% prirodan i, e, i odgovara svim kriterijima. Tu onda imamo jedan postupak koji e, zadovoljava sve zahtjeve proizvodnje biogoriva. To je potpuno prirodni fenomen E, ne opterećuje e, prirodu, ne zauzima površinu i vrlo je efikasan. Stoga sam htio zapitati, na kraju ste e, izlaganja rekli da postoji treća generacija. Kako to gledate osobno i vaši suradnici? Ja bih to naročito pozdravio u istraživanju tako bismo morali ići na mnogim područjima. Zanimljivo je da je to područje ima e, pomorska, e, pomorske prednosti. tamo postoje i druge e, alternative. U po mom mišljenju je to vrlo zanimljiv način kako možemo vrlo dobro surađivati s prirodom. Hvala, gospodin, gospodin Masner. Hvala lijepa. Ja bih se također zahvalila na ovoj studiji. Mislim da je to vrlo napeto to još nije završeno kao što je Matjoj Groš rekao ja bih također ukazala na alge na treću generaciju svi pokusi e, smanjivanja CO2 emisija ne samo u prometu i nego i na drugim e, područjima e, to međutim bio gorivo nije uvijek održiv nije uvijek dobar za društvo i za budućnost za nas je to e, konkurencija između proizvodnje hrane i proizvodnje energije. To smo vidjeli, tu se moramo vratiti. E, već sam pred dvije godina e, dobila, vidjela proizvodnju, jednu prezentaciju Erosa, zrakoplovi budućnosti. Ti zrakoplovi će biti dobri za okoliš jer će imati goriva za goriva iz algi e, koji se e, dakle do alge koje se dobivaju iz mora i ne zauzimaju e, poljoprivrednu površinu pitanje je koliko će to trajati da to gorivo bude spremno za proizvodnju Ko će dobiti tu studiju i te informacije? Imamo li već neke posljedice e, ove studije za europsku politiku? Hvala, gospođa Lichtenberger. E, hvala lijepa. Ja e, zahvaljujem na studiji i na ovom referatu. Pitanje je gdje u u prometu možemo smanjiti e, emisije CO2, e, stakleničke plinove. E, činjenica da sada imamo velik dio uvoza u biogoriva, to nije bilo, bila naša namjera. Tu moramo uzeti u obzir troškove prašuma. To, ne, to nije održivo uz konkurentnosti sa e, poljoprivredom e, moramo uzeti i prašume e, u obzir i njihovo uništavanju. Tu govorimo o biodizelu. Imali smo jednog predstavnika iz Betobrasa, iz brazilskog brazilskih proizvođača. On mi je jasno rekao da vi si tu pravite tolike teškoće, e, bio gorivo proizvodite ovako ili onako, e, recite nam koliko trebate pa ćemo to mi proizvesti. I to je naravno i mi to znamo, to ide uvijek na uštrb prašuma i tu imamo ogromne probleme. Kako možemo održati šume koje su važne za e, svijet? Ne možemo e, živjeti na trošak nečega što e, hitno trebamo, a to je održavanje prašuma. E, imamo li kakvih diskusija za kriterije za uvoz, na primjer? Da li ide nešto u tom smjeru? To je vrlo zabrinjavajući razvoj. Druga stvar, zanima me koliko je velik e, udio e, biogoriva druge generacije u cjelokupnoj proizvodnji. 50% e, se uvozi sada, a velik dio iz proizvodnje palminog ulja. To je svakako jedan problem. To po mom mišljenju sasvim jasno. Zanima me također gdje su važni podaci ne, ne radi se samo o tržišnoj cijeni koja je kod druge i treće generacije vrlo e, visoka e, tu imamo i otoke gdje je e, uvoz konvencionalnih goriva vrlo važan naime ima velike troškove zbog transporta sve skupa je problematika tržišne cijene i e, na kraju krajeva onda ako imamo gubitak biomase u prašumama koji se ne monetarizira u tom smislu, tu imamo jedan tržišni problem. E, zanima me koliki je udio u sadašnjem trenutku e, recimo biogoriva druge generacije koje imaju veću učinkovitost. To jest, zar ne držite da su ove e, procjene o udjelu za budućnost, da su one malo optimistične, da su preoptimistične, e, govorimo o razdoblju do 2050 imamo li i e, izračun vanjskih troškova kod sveg toga E, I treća stvar koja me zanima, kako je sve to geografski diferencirano. Koliko se proizvodi u Europi, koliko se proizvodi na poljoprivrednim površinama, koliko se proizvodi iz otpada to su sve načini koje smo imali na umu za proizvodnju biogoriva. Koliko se proizvodi u kojim dijelovima svijeta. Sve su to zanimljivi podaci za buduće mehanizme subvencija koje moramo dobro promisliti. E, Bilbao. Hvala vam predsjedniče. Spomenute su mnoge stvari koje nas sve zabrinjavaju i posljedice koje to može imati na usjeve. Tako da to neću ponoviti pitanja koja su se već postavila. No, ono što bih ja htjela pitati je jeste li predvidjeli kada budete završavali ovaj izvještaj analizirati utjecaj koje različite politike od svake od zemalja članica Europske unije mogu imati. Zato što na kraju zaključaka jedna stvar koju ste rekli koja mi se čini vrlo bitna je da se traže e, stabilne politike i stabilni okviri kako bi se mogli razvijati mogla razvijati biogoriva goriva druge generacije i treće generacije a to je naravno važno i za temu prevoza, to je prometa i za sve ostale teme na kojima radimo u Europskoj uniji. Mislim da je to ključna stvar. Kakav učinak u svakoj zemlji članici ima različito zakonodavstvo koje zemlje članice odvojeno primjenjuju. Govorili ste i o potrebi istraživanja i da bismo napredovali treba istraživati. Govorili ste o različitim eh, programima, programu Horizon 2020 i tako dalje. I što mislite mm, na temelju izvještaja koji eh, već imate, što, što bismo trebali dobiti tim istraživanjem? Bili svaka država članica trebala raditi istraživačke programe na temelju tog programa? Bismo li trebali imati zaključke na razini Europske unije kako bismo na kraju imali usklađene politike na razini Europske unije i kako bismo se mogli suočiti sa svakom od problema koje ste spomenuli, to je dakle utjecaj na zapošljavanje, na poljoprivredu, na, emisiju, e, na emisije ugljičnog dioksida. Kako mislite da bismo to trebali učiniti? Jer jedna od drama s kojom živimo je da bez obzira na ogroman broj studija koje imamo, ako svaka država članica primjenjuje različitu politiku i uopće se ne bavi problemom, to je barem moj stav, stvorit ćemo samo asimetrije na razini Europske unije. I na taj način nećemo postati vodeći niti u razvoju biogoriva druge generacije, niti u razvoju općenite. Tako da da zaključim, e, kakav će učinak imati, zapravo kakav učinak ima različito zakonodavstvo u državama članicama na ovu problemu? Gospodin Benjon. Hvala lijepa. Vrlo zanimljivo. Mislim, jedna je stvar neosporna. E, proizvodnja usjeva, e, bilo koja biomasa je inherentno skupa E, ja sam proizvodim biomasu i ne možete proizvesti bilo kakvu biomasu e, ispod 70 e, do 80 eura po toni. Tekuća gorova su naročito teško područje. Za njih je teško naći održivo rješenje. Što god uradili. Ja bih rekao da pred deset godina a, mi smo koristili tekuća goriva samo kad nismo koristili, e, kad nismo mogli ništa drugo koristiti jer je to najteže rješenje, najskuplje rješenje. Jedna stvar koju ste, neke stvari koje ste rekli, troškovi koje imate recimo bioetanol iz pšenice, tu su troškovi vrlo visoki ja sam e, bio uključen u neka istraživanja u Velikoj Britaniji i e, e, ušteda ugljika iz proizvodnje od šećerne repe ili nekog drugog biomaterijala da tu uštede nisu velike na primjer sa bioetanolom imamo po eh, hranu sa eh, vrlo visoke vrijednosti eh, bjelančevina možete recimo imati uvezenu soju iz Brazila i prašuma. Ako uzmete sve to u obzir, uštede na emisije CO2 je vrlo skupo i na kraju imate rezultate kakove imate. Ovo istraživanje koje radimo je također uzimaju u obzir e, dušični oksid, emisije dušičnog oksida. Naravno, ako imate visoke prinose, imate e, niže faktore e, emisije. I čak u našim najgorim scenarijima tu imamo sad e, radimo na ublažavanju strate, strategijima ublažavanja tih e, e, dušičnih plinova mi znamo što dovodi do tih emisija pa imamo strategije ublažavanja da bismo smanjili emisije dušičnog oksida i tako smanjujemo Eh, otisak, ugljični otisak usjeva i to je onda mnogo održivije. Eh, moramo imati točne podatke, eh, ne možemo znatno smanjiti ove troškove proizvodnje biomase. To se ne može jako smanjiti. Pokušavao sam dobiti prijevod za ovo ovo je bilo jako tehnički za mene, ali vjerujem vam gospodin sa vama. Hvala predsjedniče. E, biti ću vrlo kratak, nadam se da ću govoriti o ovoj temi. Ja bih e, rekao da smo e, moramo završiti time da, da, da bio goriva nisu jednaki održivosti ono što ja čujem je optimistično za razliku od nekih intervencija koje smo ovdje čuli. Na primjer, jedan od globalnih vođa u e, naprednim biogoriva već nam sada kaže da e, predviđaju e, potpunu obustavu proizvodnje iz palminog ulja u sljedećih deset godina to bi bilo do 2025. godine. Istovremeno ono što oni imaju i neke druge poduzeća, neke druge korporacije koji su vode na svijetu u ovim tehnologijama treće generacije biogoriva, to e, mnogo obećava. Mislim da se moramo koncentrirati na e, smanjivanje e, emisija CO2 moramo imamo, imati doslovno održivo održivu e, globalno održivu sliku najnovih tehnologija a one se vrlo brzo razvijaju imat ćemo ih to je pitanje maksimalno 15 godina imat ćemo potpuno drugačiji svijet ono što trebaju ovi istraživači i proizvođači je predvidivo zakonodavstvo iz E, kontinuirano zakonodavstvo, dosljedno zakonodavstvo koje će osigurati da možemo usvojiti najnovije tehnologije. A kad se radi o ovim drugim stvarima, e, htio bih dodati e, korištenje šuma, naravno da ne možemo pokriti potrebe energije u Europi proizvodnjom iz finskih šuma i nekih drugih zemalja ali na primjer u, u, u zemlji koju najbolje poznam e, mi e, m, e, sjećemo se, 70% godišnjeg prirasta a 30% se gubi ako imamo nešto što o čemu se stalno i uporno govori u koridorima a to je da je bio masa održivost biomase da se to tretira drugačije u različitim korištenjima šume, šuma. Time gubimo još više. Moramo uzeti ono što je dobro za okoliš i gdje god to možemo uraditi. Ne smijemo predvidjeti, e, previdjeti o tehnologije koje već postoje, koje se razvijaju. Hvala lijepa. Gospođa Morelli, hoćete odgovoriti? Hvala vam na velikom broju pitanja. To znači da ste zainteresirani za ovu studiju. Počet ću s pitanjem o algama. Da, Naravno, postoje velika očekivanja od proizvodnje, proizvodnje algi, proizvodnje biogoriva iz algi. I to iz brojnog, brojnih razloga, zato što se ne natječu s uporabom zemljišta, zbog toga što je prinos strašno visok. U ovom trenutku možemo dostići to još uvijek nije na tržištu, ali vidjeli smo iz brojeva koje su nam dali proizvođači, možete dobiti 45 tisuća litara po hektaru dakle biogoriva koje se dobiva iz algi. Ima jako puno prednosti zato što alge mogu proizvoditi e, i e, bjelančevine i ugljikohidrate, tako da možete dobiti obje vrste goriva. A možete iskoristiti i možete dobiti čitav niz drugih proizvoda koji se mogu koristiti za hranu za životinje i za gorivo. Tako da to doista jest proizvod budućnosti, ne samo za biogoriva, već i za čitav niz drugih tržišta. No, znam da se vodi jako puno mm, istraživačkih projekata, neki su u naprednjoj fazi, neki ne. Tako da još uvijek ne možemo reći da su da imamo komercijalnu proizvodnju algi. No, neki su projekti vrlo, u vrlo naprednoj fazi. No, još postoje problemi koje treba riješiti na primjer u tehnologijama možete imati proizvodnju algi u otvorenim e, vodama no problem je da takvi bazeni zapravo mogu vrlo često biti napadnuti e, od strane vanjskih elemenata i na taj način se može ugroziti čistoća algi no to još uvijek jeftinije od zatvorenih e, fotobioreaktora ali tu možete alge onda zaštititi od napada vanjskih bakterija ili različitih e, vrsta algi i onda možete postići i veći prinos i to je bolje, no ti fotobioreaktori su strašno, strašno skupi. Tako da je potrebno još istraživanje u tom smjeru kako bismo pronašli način da na jeft, pronađemo zapravo način na koji ćemo jeftinije proizvoditi biogorivo iz alge. To je samo jedan od problema. I još nekoliko riječi o algama. Alge su zapravo dobar odabir i za ostale transportne sektore na primjer za zrakoplovni promet jer u tom prometu ne možete koristiti sve vrste biogoriva a alge su jedna od nekoliko opcija koje bi se mogle koristiti i u zrakoplovstvu tako da je to isto jako pozitivno teško je reći kada možemo očekivati da će alge biti dostupne komercijalno kao što smo rekli za drugu generaciju biogoriva, prije nekoliko godina smo svi bili malo previše optimistični o udjelu biogoriva druge generacije. I ja, evo sad ću vjerojatno odgovoriti na još jedno pitanje. Trenutačno je udio druge generacije biogoriva e, vrlo nizak, e, ispod smo i 1%. Prijedlozi politike koje je dala komisija ciljaju dakle, na povećanje tog udjela i predlaže se pod cilj od 2,5% biogoriva u mm, sektoru prijevoza iz druge generacije biogoriva do 2020. Tako da teško da možemo očekivati viši udio biogoriva, osim ako ne budemo imali stvarno e, jako dobre poticaje jer kao što sam rekla, troškovi proizvodnje su još uvijek e, vrlo skupi. Tehnologije funkcioniraju, koncept e, biorafinerije je također u naprednoj fazi i vrlo je obećavajuć. I tu ne proizvodite samo biogoriva, već proizvodite i čitav niz kemijskih proizvoda koji se mogu koristiti u drugim sektorima. No, stvar leži u tome da su sirovine još uvijek vrlo skupe na primjer, ako želite proizvoditi etanol iz slame, slama je naravno vrlo jeftina, mnogo jeftinija, to je mm, ostatak, no problem leži u tome da je treba prikupiti, e, prevesti je do rafinerije koja je uglavnom e, udaljena od polja i tako da na kraju e, trošak slame se penja do 60 80 eura po toni što je poprilično visoko. I da vam dam jedan primjer u Brazilu gdje se sva postrojenja, sve rafinerije se grade blizu polja, tamo nemaju troškove prijevoza. Prijevoza e, šugarne e, šećerne repe. I dakle mogu koristiti bagasto taj proizvod iz šećerne repe, za proizvodnju biogoriva. Tak, biogoriva. Tako da ta je opcija jedna od najjeftinijih i najrazvijenijih vrsta biogoriva. I čak i u tom slučaju brazilska vlada daje poticaje za proizvodnju etanola iz šećerne repe, jer čak i uz visoko učinkovit e, proces ta proizvodnja ipak košta više od proizvodnje benzina. Tako da što se tiče udjela druge generacije biogoriva, ove situacije u ovom trenutku i ovo što možemo očekivati u budućnosti, s obzirom na trenutačnu, trenutačne rasprave, Mislim da možemo očekivati nešto brži razvoj, zato što sad se sve politike usmjeruju dakle, prema tim gorivima. I mislim da ako budemo imali stabilan okvir, da će Mm, subjekti zapravo ubrzati taj proces. No eto, objasnila sam koji su još problemi ovdje. Isto tako, troškovi enzima su također vrlo visoki, a oni su potrebni da se razbije šećer i da se od njega onda dobije etanol. O uvozu. Trenutačno uvozimo Dakle, 2012. smo uvozili oko 20 do 22% biodizela. I 20 e, do 22% etanola, tako da to otprilike isti postotak. Mm, mi isto tako proizvodimo jako puno biodizela, ali s druge strane uvozimo jako veliku količinu palminog ulja. Tako da još uvijek ovisimo o trgovini i o uvozu sirovina. Za drugu generaciju, budući da se e, ta goriva temelje na korištenju otpada, mm, to ne moramo uvoziti, no u slučaju proizvoda iz šumarstva e, uvozimo jako puno peleta iz Sjeverne Amerike. Amerike to je još jedna stvar no pelete ne uvozimo za potrebe prevoznog sektora, već za grijanje i za proizvodnju električne energije. No to spominjem zato što je i to sirovina. Sad opet govorimo o održivosti tih peleta jer oni, jer oni se proizvode od ostataka šumarskih proizvoda, no postoje neke indikacije, neki podaci koji pokazuju da Sjeverna Amerika na jugozapadu SAD-a da su ali dakle to mm, vidjeli smo da u tim dijelovima Sjedinjenih američkih država peleti se ne proizvode od samo rezidua već od e, drva. E, okvir europske politike je vrlo jasan o tome. Dakle, obje direktive govore da ne možemo koristiti biogoriva koja dobivamo iz primarnih šuma, iz tresetišta. Tako da to je zaštićeno u europskim propisima. Tako da problem nije u biogorivima samo po sebi, zato što ne govorimo o proizvodnji biogoriva koja dobivamo time što sjećemo šume, već govorimo o neposrednim utjecajima. Dakle, to su kriteriji održivosti koji su vrlo jasni i vrlo precizni. I to ne možemo pokrivati zato što je to jedan neizravni učinak. Nove politike koje predlažemo pre pokrivaju i te aspekte, tako da eto pokušavamo otići korak dalje kako bi se smanjilo korištenje prve generacije biogorivo, kako bi se smanjio neizravni učinak na primarne šume i na prirodni okoliš. No, u teoriji, kada su te politike predlagane 2008. godine, to je uzeto u obzir. Tako da radimo na prevenciji korištenja šuma Zatim postoje situacije koje su pretjerano optimistične. To znači da zapravo precijenjujemo e, dostupnost zemljišta koje nam je dostupno. To je na primjer kad gledamo statistike e, organizacije za hranu i poljoprivredu i to je najrelevantnija organizacija čije podatke koristimo, no tu se dakle smatra da su to zemljišta i zemljišta koja se koriste za pašnjake. No to je to možda ipak i nisu. Smatra se Dakle, i to se smatra ugarom. Zemlja na Zemlja na ugar. U nekim slučajevima to je zemljište napušteno zato što je prinos pao i prinos je mnogo niži od onoga što se očekuje u prosjeku određenog zemljišta. Zemlja na ugoru i korištenje takve zemlje, to je možda malo pretjerano pretjerano optimistično, no moramo imati na umu da ovdje govorimo o zemlji koja daje visoke rezultate. Naši uvjeti, europski uvjeti ipak daju nešto prosječni rezultat. I think I hope I have covered most of the questions about uh, Mislim da sam pokrila veći broj pitanja. dobro, ja sam samo htio dodati Dakle, mi smo potpuno svjesni da ako želimo raditi na razvoju goreva treće generacije, da moramo ponuditi integrirana rješenja. Dakle, ne samo pokriti istraživanje, već potaknuti i razvoj tehnologije. I ja znam da je to sadržano u e, Horizontu 2020. i u planu razvoja tehnologije. Tako da moramo raditi e, na traženju integriranih rješenja koja će spojiti naprednu tehnologiju prve pilot, prva pilot postrojenja i stavljanje to na tržište. Naravno da nam je jasno da nije dovoljno raditi samo na istraživanju, već moramo raditi i na primjeni i na stavljanju na tržište. Tako da poziv za podnošenje prijedloga za dakle, sljedeći ciklus Horizonta 2020 će se koncentrirati dakle, na razvoj um, integriranih rješenja i to diljem svih zemalja Europske unije. U redu, hvala vam. Vidim da ste vrlo, vrlo, vrlo vam je draga ova tema. Uh, moramo nastaviti, tako da molim vas budete vrlo kratki. Uh, da, hoću. Dva pitanja nisu odgovorena. Dakle, tko će vidjeti ovu studiju, hoće li vidjeti i vijeće? I drugo pitanje, kakav će utjecaj imati na europske politike? studija će biti objavljena kada bude dovršena. Sada smo, nije, studija još uvijek nije gotova i vjerujem da će i vijeće vidjeti Um, studiju kada bude objavljena. Mislim da to nije naša tajna. Da. Dakle, studija još nije dovršena, još uvijek prikupljamo odgovore, prikupljamo komentare iz uh, ostalih općih uprava komisije, tako da još uvijek zapravo radimo ovo jedan nacrt. I ono što ste danas čuli, da dakle, polje na kojem e, raste sjeno se zove zemlja na ugoru. Eto, tako je barem u SAD-u. Eto, sad ćemo nastaviti. Hvala vam puno na ovoj prezentaciji i e, siguran sam da će naš sljedeći odbor se veseliti toj studiji. Sljedeće je, dakle sljedeća točka dnevnog reda je predstavljanje radnog dokumenta o stanju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom. Nadali smo se da će ovdje biti koordinator, gospodin Bing, no nažalost on ne može danas biti s nama. Tako da je tu uh, gospodin Oniri koji će nam reći zašto ovaj projekt uh, ide sporije nego što bi trebao. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče, uvaženi zastupnici. Najprije E, se želim ispričati u ime Karela Vinka koji danas nije mogao doći na sastanak, ali vjerujem da će biti e, dostupan za neke buduće prilike. Mislim da je za nas vrlo važno da imamo priliku razgovarati o ovom izvještaju, o uvođenju europskog sustava upravljanja željezničkim prometom za vašeg mandata, jako ste nam puno pomogli u daljem razvoju alata, kako bismo ojačali taj sustav diljem Europe i kako bi se sustav u potpunosti razvio. Pomogli ste nam e, voditi korake kroz europskog koordinatora i pomogli ste nam u tome da ERTMS postane dakle, važna, važan stup Isto tako pomogli ste nam da e, usvojimo plan rasporeda za ERTMS koji vrlo jasno definira prioritete i opremanje sustava. Isto tako ste nam pomogli da formaliziramo ERTMS e koridore te u skladu e, s time i ostale koridore i najveći napredak smo vidjeli upravo u tom području. Pomogli ste nam da konsolidiramo europsku financijsku potporu koja je pružena za uspostavu ovog sustava, te na kraju borite se zajedno sa nama kako bismo Europskoj željezničkoj e, agenciji dali dodatne nadležnosti i kako bi e, pogurala uvođenje ERTMS sustava diljem Europe. Taj je sustav vrlo važan za uspješnu realizaciju europskog jedinstvenog željezničkog prostora. ERTMS, e, tu se radi i o interoperabilnosti, to je ključan alat za postizanje interoperabilnosti, ali to je ujedno i najvažniji tehnički element kojeg imamo u jačanju sigurnosti cjelokupne mreže. E, izvještaj je pozitivan, mislim da je najpozitivniji element to što smo definitivno došli do točke u kojoj nema povratka kad govorimo o uspostavi tog sustava no situacija koju želimo opisati i neki instrumenti o kojima želimo razgovarati mislim da još uvijek imamo dosta porazbacane porazbacanu situaciju na čitavom nizu kritičnih e, ruta gdje uvođenje sustava znatno kasni. No, ERTMS nije postao samo europski standard, već je postao i svjetski standard za interoperabilnost i sigurnost. U Europskoj uniji imamo 20 zemalja članica koje koriste taj sustav i to aktivno, a izvan Europske unije imamo još 36 zemalja diljem svijeta, u svim dijelovima svijeta, koje sudjeluju u uvođenju tog sustava. Tako da to je vrlo važan podsjetnik važnosti tog sustava, budući da na kraju dana europske tvrtke to uvode i u Europi, ali i u izvan Europe. Mjere koje se poduzimaju kako bi se riješio problem dakle neujednačenog uvođenja. Prvo je naravno iskoristiti ponovni mandat kojeg ste osigurali koordinatoru. Njegova je dužnost da nastoji optimizirati uvođenje kako bi se najprije riješili čepovi kako bi se osiguralo da kada se sustav uvede da se može koristiti barem e, na glavnim e, teretnim koridorima koji su definirani. Zatim druga stvar moramo najviše što možemo iskoristiti uvjetovanost u novom financijskom alatu koji imamo na raspolaganju i vi ste to snažno zagovarali i osigurali da kad god europska sredstva budu dakle u fondu za istraživanje ili u fondu za regionalni e, razvoj, kad god se podupiru projekti ERTMS-a, to je u skladu sa tehničkim specifikacijama i to je prioritet kojim biste mi htjeli baviti i kad govorimo o rutama koje planiramo e, opremiti tim sustavom. Zatim moramo učiniti veliki skok naprijed kad govorimo o tehničkim specifikacijama. Slika koju smo opisali u izvještaju je dakle i slagalica kad govorimo o geografskom uvođenju, ali i kad govorimo o tehničkim specifikacijama. I naravno nema razloga zašto bismo nastavili promovirati rješenje ako na kraju dana specifikacija ako specifikacije budu toliko različite da ćemo izgubiti glavnu vrijednost, a to je aspekt interoperabilnosti. Tako da ovdje e, jako puno radimo sa Europskom e, željezničkom agencijom kako bismo do lipnja ove godine imali e, europske specifikacije i kako bismo ih napokon mogli provesti. To znači da želimo disciplinirati i industriju i nacionalna tijela zadužena za sigurnost kako bismo ih e, potaknuli da budu koncentrirani na sigurnosne aspekte sustava i da jasno razlikuju šta je ključan sustav, a koje su oni dodatni elementi koje bi bilo lijepo imati, ali koje se mogu zapravo u nekom trenutku i izbaciti. Naravno sve je to pod e, preduvjetom da to bude interoperabilno. Te na kraju, kad govorimo o uvođenju tog sustava, moramo odgovoriti i e, na pitanje, e, na gospodarstveno pitanje, dakle na isplativost uvođenja takvog sustava. Jako puno sustava za javno financiranje na europskoj razini i na državnim razinama postoji. To ima i ekonomskog smisla. Najprije ćemo se pokušati koncentrirati na glavne zastoje, na E, to vam je rekao i gospodin Vin kad je predstavio svoje posljednje izvješće, ako budemo pronašli rješenje u deset e, prekograničnih e, sekcija, pokrit ćemo 80% ukupnog prometa. Tako da mislim da ima smisla definirati prioritete na tih 10 do 15 prekograničnih sekcija. Zatim druga stvar, pokušati najbolje iskoristiti dostupne financijske instrumente. To ste i vi sami e, napomenuli u okviru CEF. Važno je imati financijsku schemu koja će omogućiti dostupnije i jeftinije kredite kojima će se moći kupovati oprema, oprema i opremiti uh, željeznički sustav. Zatim, treća stvar, mm, korak naprijed kad govorimo o uredbama. Trenutačno završavamo e, studiju procjenu učinka koja će omogućiti menadžerima da definiraju različite e, naknade te na kraju radimo na uspostavi tima menadžera za uvođenje sustava. To će najvjerojatnije biti pod e, nadležnošću Europske željezničke agencije kako bi se pružila podrška nacionalnim tijelima i mm, tvrtkama za upravljanje infrastrukturom da se taj sustav uvede što je učinkovitije moguće. Gospođo Tekao, molim vas budite što kraći moguće. Znam da je velika, da ste u napasti da opširno govorite, ali molim da se suzdržite. Gospodin Groš. E, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i na informacijama. E, ja bih odmah rekao sljedeće Naravno da smo ovdje u parlamentu, naravno u ovom odboru je nastala ova inicijativa. Tu smo imali veliku zabrinutost. E, Karl Vink je to također e, rekao. E, moje, moje pitanje je sasvim jasno. Pred dvije godine smo imali sastanak sa njemačkom željeznicom i francuskom željezničkom molim e, prestanite rekli su nam e, uvoditi svake godine novi sustav moje pitanje je da li smo sada postigli ovu stabilnost ili smo još uvijek u onom e, u onom stanju kad ćemo svake godine mijenjati sustav to je prvo pitanje to je za nas jedan od najvažnijih aspekata a drugo je memorandum of understanding smo potpisali nismo tu imali neke angažmane koje smo trebali, ali tu je još uvijek zla volja kod društava i kod nekih zemalja. Kakva je veza između ovog sustava i e, kombinacija e, sustava sigurnosti? Da li to poštujemo ili ne? Treće pitanje, u nekim zemljama se to već degodilo, komunikacija G2, G3. Nisam ja imao vremena da pročita cijelu studiju, ali molim da mi ukratko odgovorite na ova tri pitanja. Gospođa Majšner, ja ću biti sasvim kratka. E, većina, već to ću prepustiti e, e, stručnjaki za interoperabilnost. E, recimo, Austrijanci su bili tu već jako napredni, imaju velike spoznaje šta je s tim. Gospođa Lichtenberg, ja bih e, e, se priključila pitanju gospodina Groša, to je središnje pitanje. U odvoru smo o tome razgovarali da moramo razmisliti o tome ako imamo različite verzije kako bismo otežali pristup tržišti, onda će se sustav sam uništiti. To je naš, naša najveća zabrinutost. 3.3 mm, e, još nije mm, primjenjen, sada imamo 3.4. Da li je potrebno da to tako radimo? To je opet jedna točka gdje e, nekim željeznicama dajemo oružje u ruku da opet vrše diskriminaciju kako to možemo riješiti? Druga stvar je e, e, što je e, sa voznim parkom? Zašto ta uredba ide u primjeni tako polako? Ono što je gospodin Groš već spomonio, koji su, koji su najvažnije krizne točke u provedbi? To je za mene središnji projekt. S tim imamo velike teškoće, u, naročito u austrijskom dijelu Alpa gdje je to već primjenjeno. E, mnogi privatnici to nisu prihvatili. Oni ne, se ne voze kroz MDS tunel, e, nego izvan toga i onda je opterećenje bukom e, jednako teško kao i prije za stanovništvo to nije primijenjeno kao što sam rekla ne smijem tu mnoge države investiraju mnogo novca a onda se to ne može iskoristiti jer vozni park e, to ne prihvaća i onda neki vlakovi ne idu tom prugom koja je određena. A sve ono što je bilo pozitivno, što se moglo iskoristiti, e, to ne možemo e, tjerati dalje i dati stanovništvu i reći ok, imamo, e, izgradili smo posebnu infrastrukturu da bismo bili moderni, da bismo tehnički slijedili napredak i da bismo spriječili veće opterećenje iz željezničkog prometa e, onda e, kod e, investicija imamo odlaganje i okljevanje. Htjela bih znati kako vidite ovdje rješenje za taj problem. Gospodin Zile Robert. Gospodin Bilbao ima riječ. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti na objašnjenjima koja ste nam dali. Svakako ćemo detaljnije analizirati izvještaj, no nedavno smo odobrili izvještaj o interoperabilnosti. To je jedan od um, najglavnijih stupova od cijelog željezničkog paketa. I nakon jako puno truda i rada da bismo dobili, da bismo dobili, došli do dogovora, dogovorili smo da će dakle, agencija biti odgovorna za pitanja RTMS-e, a da će se konzultirati nacionalne agencije. Sada mi se čini da u vijeću da se u vijeću ne slažu s tim stajalištem. Ovi pozitivni aspekti koje ste nam izložili pokazuju jedan važan problem. I to je neujednačen razvoj. A tome se pridružuje činjenica da svaka nacionalna agencija za željeznice radi što žele. A, izvještaj o interoperabilnosti je to htio ispraviti. Ako vijeće nema stajalište koje je u skladu koje je odobreno u Europskom parlamentu, mislite li da će biti lako riješiti probleme e, kroz ove prijedloge koji svakako imaju dobru namjeru, dakle ovi prijedlozi komisije, to je prva stvar. A druga stvar, govorili ste, rekli ste da je RTMS model kojeg već kopiraju 36 zemalja u svijetu i to je pozitivno. Zato što to znači da mi kao europljani imamo mogućnost razvijati modele koji će onda biti referentni modeli u cijelom svijetu. No, moje pitanje je koji model? Zato što iz ovoga što vidimo ne postoji e, jedan jedinstven sustav RTMS-a. Recimo u Španjolskoj jako se radi na razvoju ERTMS-a koji možda nije bio kompatibilan sa ostalim sustavima koji se razvijaju. I zatim govorimo i o visokim troškovima razvoja tog sustava. Što ćemo s tim problemom učiniti? Koji je europski, problem, koji je europski projekt kojeg ćemo izvesti u svijet? A s druge strane, koji je trošak da činjenica da svaka, europska, svaka nacionalna agencija radi što želi. Smatrate li da europski koordinator sa nadležnostima koje smo mu dali, da će on moći upravljati i arbitrirati u ovakvoj situaciji ako zemlje članice neće prihvatiti da Europska agencija mora koordinirati taj projekt. To je problem kojeg sada imamo zato što e, tehnički problemi će se riješiti, ekonomski problemi također ako postoji političke volje. No, ima li političke volje da doista na kraju imamo jedan jedinstveni europski sustav? Zašto zemlje članice ne žele to dati Europskoj agenciji? A to je politički problem, a ne tehnički. No moje pitanje, ako je to stav, mislite li onda da možemo, da se mogu usvojiti svi ovi prijedlozi koje ste vi izložili? Ja ću, se svakako, ja ću svakako nastaviti braniti ono što smo mi odobrili u parlamentu jer smatramo da je to jedini način da se suočimo s izazovima i da je to jedini način da se razvije jedan dobar i pouzdan model u svijetu. No to je ono što me doista uznemiruje. Jer još jednom, dakle opet politički problemi i dakle ti te uske vizije da svaka država mora čuvati sebe, to zapravo nas sprečava da postanemo e, svijetu, cijelom svijetu uzor. E, hvala gospodin Benjen. E, spomenuli ste probleme nekih područja gdje je korištenje neekonomično. Imate li jasnu ideju o tome o kojoj razini prometa govorimo e, koja bi dozvolila da to postane ekonomski učinkovito? E, imate li e, neku viziju toga kakva bi trebala biti distribucija? neekonomičnih ruta u smislu korištenja. Imate li e, prema tome neku strategiju kako bi se tu moglo ostvariti korištenje gdje nemamo ekonomične? Gospodin, Tikal. Hvala predsjedniče. Htjela bih e, zapitati komisiju sljedeće pitanje Znamo da u zakonodavstvu koje smo usvojili e, u e, željezničkom paketu, e, ja ne govorim o ovom paketu nego paketu prije toga, postojali su instrumenti što se tiče željezničke infrastrukture. Ako su vlakovi imali sustave ERTMS, imate li e, više informacija o investicijama koje su izvršile države članice kako bi omogućile prilaz infrastrukturi e, vlakova koji imaju ERTMS? E, što se tiče komponente ECTS koja dozvoljava kočenje vlaka ako vlak pređe e, zakonsku brzinu, dozvoljenu brzinu na određenoj e, dionici pruge. E, onda bi ona nesreća u Španjolskoj mogla biti spriječena da su imali ECTS opremu. Možete li nam dati više informacija o tom problemu, o tom o opremi ECTS. E, e, Gospod Oniri, jedan na stvar koja proizlazi iz četvrtog željezničkog paketa i tehničkog stupa, e, namjerava li komisija uvjeriti talijansko predsjedništvo da ide dalje s tehničkim stupom kako bi promicala ovaj projekt ERTMS-a. E, e, članovi su e, potakli pitanje scenarija 3.3 i 3.4. To me vozi do specifikacija testiranja. To one još nisu spremne. Shvaćam da 3.3, verzija 3.3 će ići na odbor u lipnju 3.3 će ići na IRSC, e, odbor IRSC u lipnju, ali e, e, sada radimo i na verziji 3.4 koja još nema specifikacija testiranja. Hoćemo li sada imati stabilno razdoblje jedne verzije koja će se primijeniti, a ne da stalno imamo neke nove verzije svake godine imamo novu verziju testiranje od ključne važnosti ovo što je rekla gospođa Bilbao o zemljama članicama zašto zemlje članice toliko oklijevaju i prave tolike teškoće po tom pitanju to nema veze sa tehničkim elementima tehničkim pitanjima ili pitanjima željeznice. To je političko pitanje. Isto tako smatram da moramo pogledati sljedeće. Zašto dozvoljavamo državama članicama da odstupaju od normi koliko e, kad god to pokušavaju primijeniti? Ili imamo europski sustav ili ga nemamo. Ako nemamo europski sustav, dobro, fino, onda ćemo se vratiti na početak. Ali ako imamo europski sustav, onda ćemo morati imati sustav kojeg se svi pridržavamo, a ne da svaki e, bira a la carte ono što mu paše. E, e, ne znam da li možete odgovoriti na sljedeća tehnička pitanja. Zašto su interfejsovi između RTMS-a i, e, e, na, primjer kočenje u, nuždi zašto to nije uključeno u CCS-u ili TSI-u zašto toga tamo nema to je ludo po meni a druga stvar je pitanje zašto e, RTMS jednog proizvođača E, e, zašto e, taj RTMS sustav jednog proizvođača ne može funkcionirati na tračnicama drugog proizvođača. To je po meni suluda. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da ste identificirali dva glavna problema. Tehnički problema i e, ekonomski problem e, i e, razne situacije u voznim parkovima državama članicama. A tehnički aspekt ukazali ste na svu složenost toga. Za mene i Patricija koji stalno radi na tome s agencijama, naš prvi prioritet je sada da konsolidiramo tehničke specifikacije. Jer mislim da ako možemo nastaviti da radimo dalje po planu gdje svaki nekoliko mjeseci e, trebam, imamo nove specifikacije ili se koriste nove specifikacije, to nas ne vodi nikamo u e, srednjoročni odgovor je e, ono što se predlaže u četvrtom željezničkom paketu to ste vi podržali ali to nije nažalost podržalo vijeće kao takvo i sada idemo na sljedeće pregovore između oba zakonodavca kako bi se to ispravilo trebamo da agencija bude ne samo odgovorna za certifikaciju voznog parka već i u najmanju ruku certifikaciju e, e, evropskog europskog sustava na terenu to je kompetencija agencija koja će biti ono tijelo jedino tijelo za ERTMS E, stvarno e, računamo na vašu stalnu podršku u tome jer je to važan element ako želimo da cijeli sustav e, funkcionira. S tim na umu nastojimo predvidjeti koliko je to moguće ovlaštenja, ovlasti agencije. Agencija mora biti stroža E, kako bi pripremila teren za konačno glasovanje e, odbora u lipnju koja će e, odrediti specifikacije paketa 3.3. To ne znači da nećemo dozvoliti da se sustav i dalje usavršava. I stoga već sada neki govore o 3.4, 3.5 i tako dalje. Moramo poticati industriju da nađe e, rješenja koja će biti bolja, ali uz uvjet da e, imamo potpuno osiguranje da se retrogradna kompatibilnost e, poštuje da se nove karakteristike mogu koristiti u skladu sa 3.3 a to će biti referenca to je e, ključni element kojim ćemo nastojati dobiti. Moramo u prvom redu disciplinirati industriju. Ovdje smo vidjeli važnu promjenu. Opisali ste neke probleme e, sa opremom koja se e, mora zaštititi u nekoj dijelu mreže kako bismo imali zaštićeno tržište. Industrija mora osigurati da su rješenja otvorena. Industrija, to smo vidjeli u, e, Shift to Rail inicijativi, industrija inzistira na interoperabilnosti. A diskusije na, o, 3.3 to pokazuje. Imamo sve veću industrijsku disciplinu, uključujući i prijevoznike moramo još poraditi na aspektima nacionalnih agencija za sigurnost tu imamo neke agencije neka tijela koja već imaju ovlasti moramo iskoristiti s pomoću koordinatora sa europskom agencijom za željeznice moramo iskoristiti vrijednost europskih specifikacija i moramo te specifikacije zauvijek poštivati. Moramo naravno imati u vidu i e, buduća poboljšanja, ali ona moraju i biti kompatibilna s rješenjima koje smo predložili. Tu smo optimistični. Zašto? Jer na kraju E, svi su shvatili da investicije koje se vrše u raznim dijelovima Europe nemaju smisla ako imamo e, patchwork raznih sustava. E, još jedan tehnički aspekt koji ste spomenuli je povezan s komunikacijama. U prvom redu to mi imamo interferencije, to je važan problem u nekim područjima mreže zbog gustoće naseljenosti koje se e, zbog e, e, telekomunikacijskih mreža i tako To na sreću nije tehnički problem. To je samo pitanje da discipliniramo operatore telekomunikacija oni moraju biti u skladu sa maksimalnom dozvoljenom snagom e, na kojoj mogu, raditi. Ništa više. To, to će se pobrinuti za upravljanje spektra. E, to se već radi. E, također ste spomenuli potrebnu evoluciju sustava RTMS-a do sljedeće e, e, generacije G3 i 4. 3G, 4G. Ali tu ne smijemo usporiti tehničke specifikacije. U prvom redu trebamo imati nešto što svugdje funkcionira, a onda ćemo korak po korak uzeti u obzir e, daljnja poboljšanja o e, okretenja prema 3G i 4G treba napraviti, ali trebamo imati e, sve spremno na e, bazi sadašnje tehnologije. Pitanje je bilo o situaciji u Njemačkoj. Što se tiče većine zemalja vidimo jaki angažman Njemačko pitanje je riješeno. Bilo je jako teško. E, to je bio jedan od e, glavnih rezultata Karla Vinka. On je stvarno našao e, rješenje. Uvjerio je sve strane u Njemačkoj, uključujući i Bavarce, da prihvate RTMS zajedno s prioritetima koje imamo u RTMS koridorima i teretnim koridorima Eh, imamo dobre primjere u Velikoj Britaniji, eh, vrlo oprezan pogled prema RTMS, međutim Britanci će to usvojiti u cijeloj zemlji. Ako imam, postoje još jedan težak problem, o tome razgovaramo, nalazimo se s svim relevantnim tijelima kako bismo odredili prioritete i nadamo se da ćemo pomudniti sve e, rupe na granicama uključujući e, ono što je spomenula gospođa Lichtenberger. E, koje ovlasti imamo prema državama članicama i upraviteljima infrastrukture koji, mora, koji moraju snositi troškovi buduće još nemamo četvrti paket moramo ih uvjeriti E, moramo im pokazati vrijednost sustava. E, naravno interes toga je da se zamijene zastarjele tehnologije ili da se instalira RTMS gdje on ostvaruje uštede jer tu možemo mnogo uštediti s većim kapacitetima. Moramo se konkretno e, razgovarati i e, fokusirati na financijsku podršku gdje je ona najpotrebnija e, nemam danas još rješenje za modulacije e, troška pristupa već je spomenuto da to imamo u sadašnjoj preinaci nadamo se da će nacrt propisa biti gotov ove godine ali će malo da taj propis primjenimo tu imamo jasnu e, demonstraciju u upraviteljima da RTMS nije samo trošak već e, da doprinosi i dohotku jer je e, jer čini promet efikasnijim mi smo identificirali e, kartu Europe koju ćete naći u dokumenti. Imamo one e, karike koje još nedostaju. E, o ekonomskoj strani tu nemam još sve podatke. To je jako kompleksno jer ovisi o prirodi prometa i ono što se može generirati. Mm, Zlopotrebit ću svoju poziciju i postaviti još jedno pitanje. Kakva je situacija sa interfejsom između RTMS-a i drugih, drugih funkcija vlaka? Je li spremna? Jesu li standardizacijski dokumenti spremni? Jesu li se nadležni odbori osložili? Oko tog pitanja, međutim, vi ste govorili o povezivanju sa drugim e, funkcionalnostima. Mislim da riječ o ključnom pitanju. Što se događa s tim u vezi? Hvala vam. To je pitanje na kojem se e, radi. Ozbiljno ga se shvaća od strane agencije. Međutim, ja nastojim pojednostaviti tehničke aspekte ERTMS-a. Što više tražim da se učini, dolazi do komplikacije situacije, dolazi do odgoda koje će se zatražiti i nećemo se uskladiti, uskladiti sa evropskim specifikacijama. Želim da se ovo dovrši do lipnja i to će omogućiti agenciji da ubrza proces, upotrijebi svoje resurse i da odgovorim na tvoje pitanje, ono je utemeljeno. RTMS se nalazi u svojevrsnom vakumu, to ne bi smio biti slučaj. On bi trebao pomoći druge funkcionalnosti vlaka. Međutim, nemojmo se sad, nemojmo sada odvrćati pažnju od nečeg što je najvažnije, to je evropski standard. Pogleda, kasnije ćemo pogledati kako to utječe na druge funkcionalnosti vlaka, na nove telekomunikacijske sustave i tehnologije i tako dalje. Dobro. Ako sam ja dobro razumio, o standardizaciji smo se dogovorili. Dokumenti su spremni. RTMS dobro napreduje, na odbori su se složili. Nije da su svi rekli ne. Dakle, još jednom, zašto se to još nije dogodilo? Gospodine predsjedniče, da, dogovorili smo se o standardizaciji, ali ja prije želim europske specifikacije, želim da one postoje i tada e, bih pogledao koje su moguća nova poboljšanja sustava. Tehnički standardi su tamo, međutim ukoliko ih sada primjenimo, opet ćemo odgoditi e, stvaranje europskih specifikacija, a ne želim da se to dogodi. Okay. Lichtenberger, Izvolite, zastupnice Lichtenberger. Imam jednu primjedbu. Imamo teškoće sa ovom eh, rutom nord <laughs> sjever jug neke državne tvrtke koje primjenjuju, e, primjenjuju standarde e, na svoj vozni park, privatni operateri ne. I želimo e, da vlakovi mogu putovati svim rutama. Postoji li mogućnost izvršavanja nekog pritiska kako bi se državne investicije potakle? jer za sad ovo nema smisla, zato što u jednom trenutku se sustav mora isključiti, zato što ga privatna tvrtka ne želi primjenjivati. Zato mislim e, da se moramo hvatiti u koštac s ovim pitanjem, inače neće postojati motivacija kada je riječ o širenju RTMS-a. Imamo e, u Beč, imamo u regiju koja obuhvaća tri zemlje i možemo opravdati buduće državne investicije jedino koliko se one budu iskorištavale za, za tu svrhu. Koliko do toga ne dođe, onda ne možemo opravdavati sredstva. Kada govorimo o privatnim tvrtkama, one jednostavno odbijaju primjenu zato što oni taj sustav ne žele. Nemam e, još e, sve potrebne podatke, ne mogu ih odvesti na sud. Ono što mogu učiniti je da uvjerimo Nacionalne agencije za sigurnost da uvedu više discipline, menadžere za infrastrukture javne i privatne kako bi se disciplinirali e, te da se ne daju javna sredstva onima koji ne igraju po pravilima. Međutim, ja ih ne mogu tužiti, nemam te e, mehanizme na raspolaganju. <laughs> Dobro, hvala vam. Ovo je tehnička tema koja nam je svima prirasla srcu. Neki izaziva neku vrstu frustracije, opet ta željeznica. Ne vidimo željeni napredak. I e, zato se neki zastupnici oko toga dosta frustriraju. Hvala vam na što ste nam došli ovdje, što ste nam dali vaše izvješće i pozdravite gospodina Vinkea. Želite mu sreću u njegovoj namjeri e, da nekako pokrene ovu situaciju sa željeznicama. Imamo ovdje delegaciju novinara iz Rumunjske, iz izborne jedinice zastupnice Dikau. Pozdravljamo ih i dobrodošli. Nemamo, nemamo ništa u točki razno. Sljedeći sastanak je to posljednji e, sastanak odbora u ovom sazivu je zakazan u četvrtak 10. travnja od 9 sati ujutro. Znači ćemo se u sobi Jan 6 li Dali su nam poprilično veliku salu za ovaj zadnji sastanak. Nismo niti sigurni gdje se točno nalazi. Dakle, 6 kve 2, 10. travnja u 9 ujutro i zahvalio bih prevoditeljima i svima koji su ovdje. Sastanak je završen.